Riječ ima Mlinar. Hvala predsjedniče. Svakako pohvala e, kancelarki Merkel. Svakako e, ona nije pojačala e, izbjegličku krizu, kako se kaže, i to natovarila Europi, nego je dala Europi ljudsko lice i jasno pokazala ono što je trebala učiniti Europa. Pravo na azil je ključni i temeljni dio europskog popisa vrijednosti. Izraditi e, rješenje za to i u to uključku je ono na što se treba fokusirati Europa i drago mi je e, što ćemo e, čuti e, kancelarku Merkel u ovom domu i čuti koji su planovi za sljedeće godine, a također drago mi je što će doći predsjednik Londo ovdje Naime, njegove aktivnosti doduše manje cijenim, e, jer e, glede onog što se događa u Kaleu, e, doista ono su okolnosti koje su sramotne za Europsku uniju. Pa prije nego što krenemo kritizirati druge za njihovo postupanje prema izbjeglicama, trebamo pomesti pred vlastitim vratima. Hvala. Monsieur Gospodine Erik. Predsjedniče, trebali smo čestitati i podržati nevladine organizacije, sindikate i građane koji su podržali izbjeglice. To je dužnost Europske unije da ih podržava i da im stavi na raspolaganje potrebna sredstva da pomognu izbjeglicama da prežive, da imaju pristupa školovanju, stambenim jedinicama i e, poslu. Međutim, trebali bismo e, pritom i revidirati politiku štednje koju smo uveli u Europi. E, trebamo stalne napore u smislu međunarodne zaštite tih ljudi koje je rat e, otirao iz svojih domova, ali moramo se pozabaviti pitanjem na, u korijenu stvari. Ne smijemo dozvoliti da krijumčari ljudima rade što god žele i samo pune svoje džepove. Također moramo vidjeti što je, gdje je istina. Imamo 500 milijuna stanovnika, primili smo nekoliko e, desetaka tisuća izbjeglica. Međutim, ne radi se o nikakvoj invaziji jer smo mi u, kroz povijest imali, imali izbjeglice koje nisu nikad predstavljali na opterećenje nego ekonomske resurse. Zastupnica Gal. Hvala vam. E, šokirana sam e, što se na ovaj način, oko zloban način govori o Mađarskoj. Tu se izvrću prave vrijednosti. Trebali bi se koncentrirati na one kojima je doista potrebna pomoć. To su ljudi koji žive u velikim izbjegličkim logorima na Bliskom istoku. Oni su prave izbjeglice, a ne ovi koji gađaju kamenjem policiju na mađarskoj granici ovi koji okupiraju prostor u Kaleu. Moramo se koncentrirati na suradnju sa trećim zemljama kako bi potrebiti dobili odgovarajuću humanitarnu pomoć, a da pritom ne moraju riskirati vlastiti život. Moramo utvrditi tko ima pravo na status e, izbjeglice i da pritom ne dolazi do žrtava. Tako možemo prevenirati ove nehumane uvjete kojima se izlažu ljudi koji misle da jednom kada su došli na odredište oni tada saznaju da se ne mogu tamo zadržati. Potrebno je koristiti odgovornu retoriku, potrebna je također i solidarnost, ali i zaštita vanjskih granica Europske unije. Moraju svi moraju poštivati pravila unije. Iskreno moramo istaknuti da ne možemo primiti sve. I upravo kako bismo pomogli one kojima je pomoć doista potrebna, dakle kako bismo pomogli pravim izbjeglicama, moramo vratiti kući ekonomske migrante, sve ostalo je licemjerno. es geht um die humanitäre situation und ich beginne mit den balkanstaaten. dakle radi se o humanitarnoj situaciji ali e, jesmo li doista do, dovoljno učinili prošle, proteklim godinama za demokratski i ekonomski oporavak ovih regija ili nam je bilo svejedno? Situacija u Libanonu i Jordanu je neizdrživa. Nema obrazovanja za djecu i e, o nema ni dovoljno živežnih namirnica i između ostaloga zato što naše zemlje članice nisu dale dovoljno sredstava za to. A sirijski izbjeglice u Turskoj, oni tamo ne mogu postaviti zahtjev na azil, ne mogu raditi, nemaju socijalne potpore i u takvim uvjetima jednostavno ne mogu u takvoj Turskoj ostati i to se mora izmijeniti. A u Europskoj uniji ljudi su na granica, se na granicama e, nasilno potiskaju prema natrag ili se na njih čak i puca. A situacija u Italiji i Grčkoj je neizdrživa, ali budimo iskreni. E, predugo je, previše država samo pasivno promatralo ili skretalo pogled. A nas se to ništa ne tiče, neka se oni koji su na vanjskim granicama za to brinu i neka vide kako će s tim izaći na kraje. A sada vidimo puno nacionalnih odgovora, na situaciju, a često se ne radi o zaštiti tih ljudi, nego o razne e, načini kako da, se, kako da ih se odbije od naših granica. U svim tim e, pitanjima zapravo Europska unija u cijelosti nije pod pretjeranim pristupom, pritiskom, ali pod pritiskom je očigledno vijeće e, i e, to u pokušaju pronalaženja zajedničkog europskog rješenja. A sad je 5 do 12 Moramo e, sva sredstva aktivirati, financijska, organizacijska, u zemljama članicama za registraciju, podjelu, e, borbu protiv uzroka i pomoć trećim državama. Izbjeglice, naši e, građani, trebaju konačno Europsko vijeće koje će se po ovom pitanju angažirati. Hvala. gospodine gospodin predsjedatelju, gospodin uvaženi kolege. kolegi predsjedniče, povjereniče, dragi kolege. Mi sad ovdje vodimo ovu potpuno beskorisnu raspravu. Ponavljamo kako će ISIS eh, ključiti svoje sudionike. Govorimo o tome kako, eh, Turak, kako Turska bombardira kurde u Iraku. E, ponavljamo kako bi vojna intervencija samo mogla spriječiti ovu situaciju i spasiti europski kontinent. Međutim, ništa od toga se nažalost nije dogodilo. Moja država Bugarska e, trpi migrantsku krizu. Imamo manjak razumijevanja za razliku između migranata i izbjeglica. Migranti dolaze iz sigurnih zemalja kao što je Turska,

Hvala vam predsjedavajući. Upravljanje izbjegličkom krizom se do sad pokazala vrlo licemjernom. Vidjeli smo da se politika okreće represiji i da ne pokazuje veliku solidarnost. Sredozemlje smo pak pretvorili u grobnicu Imamo dakle ove ljude koji loše upravljaju krizom. Potrebne su nove odluke kako bi se ove osobe uspjele prihvatiti na odgovarajući način, kako bi se ujedno jamčila sigurnost, njihova sigurnost, dakle sigurnost za život izbjeglica. Uredba Dublin 2 mogla bi zarobiti stotine tisuća ljudi u Grčkoj. I zato je potrebno zamijeniti istu sa mjerama solidarnosti. I promijeniti zapravo samu prirodu Frontexa. Hvala lijepa. Hvala. Zastupnik Brok. Elmar Brok ima riječ. Predsjedniče, potpredsjedniče, predsjedniče vijeća, dragi kolege i kolegice, zemlje članice Europske unije u proteklim godinama učinile su brojne greške, ali to nam sada neće puno pomoći. Danas moramo riješiti problem koji mnogi nismo na vrijeme raspoznali i to zato što e, i to i što se tiče naših vlastitih mogućnosti, ali i što se tiče poštivanja temeljnog prava koje se zove pravo azila. To je temeljno pravo i nema gornje granice, postoji e, ženevska konvencija i ustav i tako dalje, ali u svakom slučaju moramo osigurati da se ljudski postupa s tim ljudima, da se ubrza postupak Isto tako da oni koji nemaju pravo ostati budu brzo poslani natrag, zato zahvaljujem i komisiji što je uputila i na e, to da Njemačka nedovoljno brzo šalje one koji ne pripadaju ovdje natrag. Ali ključna stvar u svemu tome je baviti se uzrocima. Naime, građani neće prihvatiti ako samo govorimo o tome i e, o rješavanjima problema i e, o akcijskom planu komisije i također e, pregovorima s Turskom. Naime, moramo e, jednostavno okončati rat u Siriji i Iraku i okupiti najveće igrače oko stola. Amerikanci i Ruci, Rusi sada su krenuli s bombama, ali <laughs> svako ima svoju ideju koga treba bombardirati i ako jednostavno ne stvorimo jednu inkluzivnu politiku prema Africi, uključiš i zajedničku trgovinsku politiku koja će zaštiti, zaštititi i klimu i izbjeglice. Ako to ne e, prikažemo kao zajednički plan europskim građanima, e, s pravom će biti ljuti i jednostavno nećemo odgovoriti na ovu, e, ovu, ovaj izazov koji je sada pred nama. To je naš zadatak prema građanima. Još jednom vas pozivam da se držite dodijeljenog vremena za riječ. Glasovanje predviđeno za 12.45. Međutim, uz sve one koji su se javili za riječ, ukoliko ne poštujemo dakle dodijeljeno vrijeme, ići ćemo, dovršit ćemo raspravu daleko za 13 sati. Zato vas molim da se držite dodijeljenog vremena. Kolega Moraješ, izvolite. Thank you, President. Um, I very much... Hvala vam predsjedavajući. Ja pozdravljam naziv ove rasprave za razliku od nekih drugih kolega i pozdravljam ono što je rekla kolegica McKeven. Ovo je prvi put da se i vanjska dimenzija spojila sa ovom političkom raspravom o izbjeglicama. I pozdravljam ono što je istaknuo povjerenik Timmermans. Moramo imati osjećaj za hitnoću. Mediji su ovdje koncentrirani na sukob. U Siriji ulazimo polako u e, zimsko razdoblje i mi iz odbora Libe znamo što to znači. To znači smrt. Smrt u Mediteranu, na koridorima, na kopnu. I htio bih da vijeće revidira mehanizam civilne zaštite. Ovo je vrlo hitno pitanje. A komisiji po predsjedniku Timmermansu želim poručiti da moramo misliti ne samo na politiku i politiku premještanja, već i kako, kako ćemo se na odgovarajući način nositi sa pitanjem programa hotspot. To će biti test da vidimo da li komisija radi dobro svoj posao, radimo li zajedno na dobrim rješenjima. To, ta rješenja građani moraju jasno vidjeti u Europskoj uniji. Zastupnica Forenca. Hvala vam. Održavam ovu raspravu nekoliko dana od obilježavanja tragedije poput one na Lampeduzi, a istovremeno imamo stradavanja o kojima se ne, ne govori. To je, mislim, na stotinu leševa koji su pronađeni na libijskim obalama. UNHCR je izračunao da je više od 2000 ljudi izgubilo život pokušavajući doći do talijanskih obala. Dakle, ukoliko postoji, govorimo o hitnoći, onda je to spašavanje ljudskih života i moramo izbjegavati tragedije koje je moguće izbjeći i vrijeme da Europa preuzme svoju odgovornost. 120 tisuća ljudi, to, je, da, to su dakle te kvote, to je, to, je licemjerno, licemjerno je tu sad govoriti o, migrant, o izbjeglicama, ekonomskim migrantima, klimatskim izbjeglicama. Mi moramo slušiti ovaj dublinski zid. Naša odgovornost je da, odgovornost je da otvorimo humani vizni režim i da razgovaramo o dugovima zemalja koje gledaju na sredozemlje. Hvala. Kolegica Koraca Bild. Hvala vam. Ljudi koji bježe prema Evrope, s njima se treba postupati sa dostojanstvom. Moramo podržati na humanitaran način Jordan, Liban, Kute, Srbiju i Makedoniju. Moramo dati više novca međunarodnim organizacijama poput UNHCR-a i njihovim programima moramo, pod, moramo provoditi regionalne programe pomoći. Nije dovoljno samo govoriti o tim novcima. Novac se mora dati i to brzo i na jednostavan način. Također pomoć na terenu nije dovoljna. Ja sam predvodila Libe delegaciju koja je posjetila Lampeduzu i ono što smo tamo vidjeli jest da potraga i spašavanje na sredozemlju, da su oni učinkoviti zahvaljujući koordinaciji između Unformeda, italijanskih operacija te nevladinih organizacija. Također tu bi se mogla koristiti i vojna pomoć u minodopsko, vrijeme, to bi moglo pomoći da se da se promjene krijumčarske rute, način na koji oni operiraju. Moramo se također fokusirati na istočnu rutu, dakle Turska, Egipat, e, koji, koridori koji vode ka Grčkoj, Južnoj Italiji. Postoje legalni načini, ali problem je što ih zemlje članice ne provode. Vrijeme je da napustimo ovaj dobrovoljni sustav, da se okrenemo obaveznom sustavu kvota. Također, bi sve zemlje članice trebale provoditi paket o azilu, uključujući uzimanje otisaka i registraciju na vanjskim granicama Europske unije. To je od ključne važnosti za slobodu kretanja, te kako bi Schengen uspješno funkcionirao. Hvala vam. Presidente Sassoli. Grazie, grazie. Podpredsjednik Sassoli, izvolite, hvala vam. Upušujem apel europskim snagama u parlamentu jer s ksenofobima je uzaludno razgovarati. Potpredsjedniče Timmermans, Vijeće je saželo koji su razlozi za prihvat, ali mi moramo to nadići. Moramo preuzeti svoju odgovornost i pokazati da će se zaključci vijeća pretočiti u dobru politiku i u dobru praksu. važno je da se hitno uspostavi civilna zaštita, europska civilna zaštita koja će koordinirati nacionalnim strukturama. Da možemo reći ljudima da prihvat nije nešto drugo. Također potrebne su službe nadležne za granice kako bi se pružila sigurnost prostora Evropske unije. Dakle, Evropska civilna zaštita, služba za granice, to su neophodni instrumenti. I važno je da parlament i komisija odmah krenu zajednički raditi i da izrade zajednički prijedlog. Hvala lijepa. Hvala. Zastupnica Gabriel, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Prije svega želim reći da mi je drago da su dodijeljena nova sredstva Frontexu. Međutim, e, želim nešto reći o formiranju, odnosno osposobljavanju osoblja u europskim agencijama, te nešto o pristupu obrazovanju mladih izbjeglica. To je ključne važnosti za njihovu integraciju. Potom to je psihološka potpora žrtvama, otvoreni dijalog sa zemljama susjedima koje mogu i moraju prihvatiti izbjeglice u odgovarajućem smještaju. Saudijska Arabija govori o tisućama ljudi, govori o siricima koji imaju dozvolu za boravak, međutim pored ovih brojki i statusa izbjeglica, koje su naši konkretni odgovori na ovu krizu? Moramo svakako pohvaliti napore Libanona i Jordana koji se nalaze pred velikim teškoćama, ali nekako se drže. Moramo također i mi sami biti na zadatku i moramo i na visini zadatka i moramo izvući zaključke i razumjeti da je riječ o dva otoka stabilnosti na prostoru sredozemlja. Hvala vam kolega Diaz de Mera. Hvala vam. Moramo e, pomagati međunarodni program za pomoć u hrani, moramo aktivirati hotspotove kako bi se pojednostavio sustav identifikacije i registracije ovih ljudi i ukoliko to potrebno mehanizam povrata. Turska je ovdje ključan partner. Moramo utvrditi koje će biti naš odnos kada je riječ o nelegalnim migracijama, trgovini ljudima. Istovremeno moramo pomoći pravim izbjeglicama. To je pomoć koja treba biti humanitarne prirode. Moramo se koordinirati sa UNICEF-om, sa nevladinim organizacijama, evropskim i lokalnim, te UNHCR-om. Evropski fondovi se trebaju koristiti za gradnju potrebne infrastrukture. Moramo raspolagati odgovarajućim specijaliziranim osobljem Moramo djelovati na lokalnoj razini, aktivirati pravnu pomoć kako bismo garantirali sigurnost na terenu, potom moramo misliti na socijalne programe integracije, dakle na tržište rada, na u obrazovanja, potrebno je organizirati donatorsku konferenciju, a Grčko je potrebna posebna, posebna vrsta pomoći. Hvala lijepa. Hvala, zastupnik Koeljo. Hvala. Nalazimo se pred velikom e, humanitarnom uzbunom, kako je rekao potpredsjednik Timmermans. Najgore je ukoliko ne poduzmemo ništa. Komisija je predstavila pozitivne inicijative, ali vijeće kada donosi svoje odluke to čini na način da dosta kasni. Moramo se prisjetiti da ovo nije e, kriza u vezi sa granicama, već da je riječ o e, izbjegličkoj krizi. Dobro vidimo ovo što se događa na terenu, ali rješenje nije davati, davati samo novac. Nećemo na taj način riješiti probleme. A potom nisu izbjeglice ti koji dovode u pitanje Schengen, već odluke pojedinih zemalja članica. 120 tisuća nije dovoljan broj da bi se riješio ovaj problem. A zemlje članice trebaju poštovati zakone i surađivati. Komisija treba djelovati kao čuvar osnivačkih ugovora te garantirati provedbu i poštovanje Schengena te pravo na azil. Moramo surađivati sa zemljama susjedima, sa zemljama na prvoj liniji te sa zemljama članicama koje primaju ove zahtjeve za azil. Nikad prije nije potrebna ovolika razina suradnje. Hvala vam gospodin Zver. Hvala vam dame i gospodo, ja sam danas pročitao izjavu ministra unutarnjih poslova Njemačke koji je rekao da Njemačka uskoro neće više moći prihvaćati ove e, ljude, ove izbjeglice, da će ih morati slati natrag. Kad je upitan kamo, onda je e, rekao da će ih slati natrag u zemlje poput Mađarske da ih neće slati u zemlje poput Mađarske i Grče gdje, se prema njima loše postupalo, već u zemlje kojima, gdje se s njima dobro postupalo poput Slovenije. Međutim, ja vas podsjećam da su to, da je to mala zemlja, zemlja sa malim kapacitetima, te ukoliko se ove zemlje budu morale suočiti s tim velikim brojkama, ukoliko budu morali prihvatiti stotine tisuća izbjeglica, da će to dovesti do promjene naše e, izbjegličke politike. Hvala vam. Dolazimo do catch the Eye, do slobodne rasprave za riječ. Kolegica Šojdrova ima riječ. Děkuji, vážený pane misto předsedo, děkuji za udělení slova. Jsem ráda, že konečně... Hvala vam. Drago mi je da prelazimo sa riječi na dijela. Zbog toga. Mi nisu prosvjedovali što smo bili nadglasani u vijeću. Mi želimo pokazati solidarnost, želimo sudjelovati u e, davanju humanitarne pomoći. Posljednjih godina Češka republika je dala 3 milijuna eura za humanitarnu pomoć u Siriji i na Bliskom istoku. I s tim u vezi želim priupitati predstavnike vijeća i komisije zašto nismo u sigurne zemlje uključili Egipat evo i tu se sada nalaze tisuće izbjeglica. I, e, dame i gospodo, drago mi je što je Europski parlament vrlo brzo odgovorio na potrebu davanja financijske pomoći i spremna sam glasovati za proračun kojim će se osigurati e, humani uvjeti u izbjegličkim e, logorima. Hvala lijepa. Honorevole Kiniši. Kolega Kiniši. Mikrofono di fronte alla crisi pred humanitarnom krizom radili mikrofon pita se govornica pred humanitarnom krizom pred kojom se nalazimo predviđene mjere su korak unaprijed ali nisu dovoljne Želim nešto reći o nečemu o čemu se malo govori, to su maloljetnici, odnosno djeca, više od sto tisuća, vrlo puno njih nema pratnju, stigli su prvi šest mjeseci u godini, to je dvostruko veći broj u odnosu na prošlu godinu i za njih je potrebno učiniti više. Potrebno je ubrzati postupak traženja azila, da im se da prioritet, kao što je to utvrdio Europski sud u svojoj presudi i u sklopu novih e, mehanizama za premještanje mora se premještati obaveza svih zemalja članica da prihvate i pomognu maloljetnicima bez pratnje koje nađu na svom teritoriju bez obzira na zemlju prvog dolaska i na prethodne zahtjeve, na, i na prethodne zahtjeve za azil u drugim zemljama. Spajanje obitelji mora biti prioritet i potrebni su sustavi kojima možemo pratiti kretanje maloljetnika bez pratnje kako bismo izbjegli rizik da oni padnu u ruke kriminal, kriminalnih organizacija nakon njihovog dolaska u Europu. Hvala vam, zastupnik Marijas. Situacija sa tisućama izbjeglica koji preplavljuju Europu i ostatak Europe je grozna. Ovaj e, će val izbjeglica nastaviti se kako se nastavlja rat i e, Europska unija dopušta ISIS-u da nastavi sa svojim e, kaznenim djelima. Ali ovo nije samo humanitarna kriza i kriza za izbjeglice, nego i kriza za Grčku i e, koja je inače žrtva trojke njezinih mjera koja je sada iskoristila i treći memorandum o razumijevanju kako bi još osiromašila Grke, a pritom e, Grčka prima milijune izbjeglica i e,

Gospodin Krisogonos. Svakako e, ovaj problem e, bavljenja e, ovaj problem izbjeglica je problem kojim se nismo dovoljno pozabavili niti na jednak način u zemljama članicama od 2,5 2,4 milijarde koje je usvojila komisija u relevantnim programima proteklih tjedana, Grčka je dobila 470 e, milijuna. Čini se kao golema količina novaca e, u apsolutnim iznosima, ali to je samo jedna petina ukupne e, ukupnog iznosa, a znamo da Grčka od početka 2015. do sredine rujna je prihvatila 310 tisuća zabilježenih e, migranata, a u usporedbi sa 430 e, ukupnih e, izbjeglica koji su došli u Europsku Znači više od dvije trećine, a zapravo je dobila samo jednu petinu novca koja je trebala biti raspodijeljena za to. To bi trebalo preokrenuti. Gospodin Karver. Hvala predsjedniče. Ova migracijska kriza najveće je političko pitanje naših vremena. Naime, mi moramo pojasniti sve e, e, što se događa i naći najbolje rješenje i za europske građane i migrante. A naročito se pogušava situacija onime što su rekli Saudijska Arabija u Afetu prošli tjedan. Naime, kažu da su uzeli 2,5 milijuna izbjeglica ali Saudijska Arabija nije potpisala konvenciju o izbjeglicama iz, eh, iz 51. ali meni se čini da to nije eh, ispravno što je rečeno. Naime, po broju registriranih izbjeglica u kampovima to je otprilike 1 do 1,5 milijuna ljudi od kojih većina je već i onako dalje prešla u Europu. Znači, predsjedniče, golfske zemlje, zemlje iz zaljeva moraju preuzeti svoje odgovornosti i ključno je da sve članice Ujedinjenih naroda potpišu konvenciju iz 51. tako da možemo u potpunosti procijeniti kako izgleda situacija. Hvala. Gospodin Obermer, e, predsjedniče, e, kada govorimo o e, migracijskom tijeku prema Njemačkoj, i vidimo da tom tijeku i nema e, kraja i sada čujemo Junkera, Timmermana, e, Merkelicu, koji svi pozivaju te ljude prema nama i dalje. I to će zapravo dovesti do eksplozije troškova u milijardama, otvaranje granica, neko će morati i platiti. To znači manje novca za siromahe u Europi i za socijalne probleme samih europljana, a imamo ih. I jamčim vam jedno, da e, spuštanje socijalnog standarda će se osjetiti i u e, bogatim zemljama Europe ugroziti socijalni mir i želim upozoriti upravo na to da e, dalja islamizacija i stvaranje paralelnih islamskih vjetova i ignoriranje prijetnje ISIS-a će nama dovesti dalje probleme. Gospođo Marvaj. Zahvaljujem. E, spominjali su se ovdje danas Viktor Orban i Mađarska Vrada, ali e, možete vi njih voliti ili ne, ali jedna stvar je sigurna. Ovdje se radi o masama ilegalnih izbjeglica i ovdje e, Orbani mađarska vlada govore za milijune građana u Mađarskoj kao i za milijune europskih građana izražavaju njihovo mišljenje. Naime, mi želimo obraniti svoju zemlju i želimo obraniti Europu. Možda se naši liberalni prijatelji sjećaju i toga da se to nekada ranije zvalo demokracijom. Naime, donositelji odluka ranije nisu kretali samo od e, toga što govori uska elita ili tisak, nego si je e, trebalo poslušati što kažu obični ljudi, što žele ljudi i građani. A nekad se govorilo i o slobodi govorenja. Naši prijatelji na zapadu smatraju to nečim samo po sebi razumljivim da se ovom e, masovnom E, valu izbjeglica smije govoriti samo na jedan obazrivi povučen način. Predsjednik e, komisije, gospodin Timmermans. Predsjedniče, evo samo nekoliko reakcija na ono što je rečeno. Kao prvo, e, da budemo sasvim jasni, suočeni smo sa velikom krizom i jasno je također da Europa ne može primiti sve izbjeglice iz cijelog svijeta. Drugo, Zastupniče, molim vas, e, smirite se, veli predsjedavajući. Ja ću vam objasniti što se dogodilo. Pravilnik, odnosno poslovnik predviđa pet javljanja za riječ u catch the da Dao sam, dao sam i više. Vaš klub je već imao pravo govoriti i žao mi je jako kasnimo, ne mogu svima dati riječ. Nemojte prekidati potpredsjednika Timmermansa. Molim vas da poštujete pravilnik. Riječ ima potpredsjednik Timmermans. Nadalje, humanitarna situacija riječi e, zahtjeva dijela na svim razinama od strane zemalja članica Europske unije u zemljama članicama u Europskoj uniji i izvan Europske unije i želim zahvaliti ovom parlamentu na vodstvu u ovom pitanju i jakoj potpori za stajalište komisije. Ovo je put napred i put dalje. Ako učinimo ono što smo sada govorili, učinimo to dovoljno brzo, uspjećemo riješiti ovo pitanje na zadovoljavajući način i pokazati europskom narodu da Europa jest sposobna djelovati učinkovito i riješiti to. Treća stvar, e, odgovor na one napomene koje smo sada čuli. Ako ne želite pomoći izbjeglicama, ako ne želite učiniti ništa drugo osim e, suzbiti njihov ulazak preko granica recite to a nemojte to pokušati e, pojasniti pretvarajući se da ljudi koji dolaze u Europu nisu izbjeglice to je laž pa bar imajte onda poštenje reće pomoći nemojte reći da to nisu izbjeglice 80% Ljudi koji dolaze danas u Grčku mogu, mogu se klasificirati kao izbjeglice, to jest današnja stvarnost. Of course, the refugee crisis comes Naravno, izbjeglička kriza sa sobom nosi svoje probleme, niko ih ne pokušava zanijekati. Njih će trebati riješiti, morat ćemo poboljšati kontrolu na vanjskim granicama, morat ćemo biti puno brži uzimanju otisaka i identificiranju ljudi na dolasku i kada dođu i to brzo kako bi se odabrali oni koji imaju pravo na azil, a oni koji nemaju da se vrate tamo od kuda su došli. Sve to moramo učiniti brzo i provesti ćemo to u sljedećim tjednima. Ali samo e, vikanje sa strane da je sve to loše i da to treba te ljude jednostavno nestati, da nemaju šta tu raditi, nije rješenje za ovaj problem. I moja konačna i završna napomena, niz je komentara iznesena o situaciji u Mađarskoj i htio bih e, vam ovdje reći da je danas komisija poslala administrativni dopis e, mađarskim vlastima u smislu pojašenja niza pitanja povezanih sa e, politikom azila i kontrole granica. Čekat ćemo odgovor mađarske vlade, a zatim ćemo temeljem tog odgovora voditi dijalog sa mađarskom vladom i nadležnim tijelima. Hvala. Riječ ima predstavnik e, vijeća, kolega Schmidt. Les réfugiés de guerre ne choisissent pas de partir de chez... Predsjedniče, izbjegnice koje bježe od rata nisu to htjeli, oni nemaju drugog izbora i u okviru e, humanitarne pomoći Europske unije odlučili smo pomoći tim ljudima što je bliže moguće njihovim vlastitim zemljama podrekla, ali kada moraju pobjeći iz svojih zemalja treba im dati prioritetnu potporu. Humanitarna pomoć e, sama po sebi nije dovoljna. Moramo također činiti sve što možemo kako bismo osigurali da ovi očeni ljudi e, ne krenu na put prema Europi. Naime, taj je put već uzeo previsoki danak u smislu izgubljenih života. Imam pitanje i za vas u tom smislu. Razgovarao sam e, s jednim ocem i pitao zašto je došao, krenuo prema Europi i zašto je poduzeo sve te rizike. On je rekao, moje djeca već dvije godine ne mogu u školu i zato pitam sve vas koji okrećete glavu i ne želite vidjeti stvarnost, zašto su ti ljudi čekali dvije godine da dođu prema Europi? Ova humanitarna kriza, kao što su mnogi rekli danas, e, poziva nas da se sjetimo temeljnih vrijednosti Europske unije, vrijednosti kojima smo doista privrženi e, i vijeće će nastaviti surađivati s Europskim parlamentom kako bi pronašao svoje mjere koje su nam potrebne kako bi se suočili sa učincima krize. A akcije i aktivnosti i dijela Europske unije moraju biti snažne i globalne po svojoj prirodi i omogućiti nam da obuhvatimo cijeli e, spektar ovog problema. Europa će to moći učiniti, ali samo ako se svi solidariziramo međusobno u tome. Hvala. Hvala vam. Rasprava je ovime zaključena i prelazimo na glasovanje. Um, Hvala, prelazimo na glasanje, ali gospodin Mozelije prije toga se jave za riječ, e, izvolite. Predsjednice, e, zahvaljujem. Tražio sam riječ jer u nedjelju navečer u južnoj Francuskoj posebice u obalnoj e, regiji na e, istoku Francuske došlo je do velikih poplava sa velikom materijalnom štetom i e, ljudskim žrtvama, nestalim ljudima. I molim za minutu šutnje za solidarnost sa tim događanjem. Ali uzevši obzir da će sutra u ovaj dom doći predsjednik Hollande, Možda ovaj e, dom može pokazati Francuskoj i e, iskazati svoju solidarnost sa e, obiteljima onima koji su nestali. Hvala vam što ste nas podsjetili na ovu strategiju, tragediju. Svakako podsjećam da ćemo na odgovarajući način odgovoriti sutra. Pitanje prižavanja poslovnika, gospodine Eriksson. Mislim da postoji problem sa eh, glasačkom listom, naime izvješće GER o globalizaciji, odnosno fondu za globalizaciju. Mislim da je odbor za proračun odlučio izvješće dati eh, nekom drugom zastupniku ali zastupniku iz istog e, regije koja, na kojoj se odnosi mobilizacija fonda. Mislim da postoje jasni propisi o tome. Možda su prije postojali, možda više ne postoje, ali u svakom slučaju mislim da to nije prikladni način da se postupa sa stvarima i stoga predlažem da se ova točka skine s dnevnog reda ili da se e, nakon ovog sastanka poveze, povede rasprava sa voditeljima odbora e, da se stvari u budući ne rade na taj način jer to naravno uvijek vodi do rasprave o sukobu interesa kad se nešto tako dogodi. E, hvala, mislim da ga ne žele odgovoriti, pa ne znam, možemo krenuti dalje, ali imamo još jedno pitanje pridržavanja poslovnika. Da. Pitanje pridržavanja poslovnika. Zahvaljujem predsjednice. Dakle, ne postoji ovdje nesukladnosti e, kod ovog glasovanja. A nema tu ničega nelegalnog. Naime, malo prije smo rekli da kada e, postoji neko pitanje koje se tiče naše zemlje ne bismo trebali glasati. Zapravo to je legalno i na taj način se mi kao zastupnici približavamo svojim glasačima. Nema tu drame, nema problema i nije tu ništa protupropisno. Hvala, prelazimo na glasovanje. Izvješće Stevens.